činitelja koje smo imenovali u svom izvješću. Nismo to htjeli objaviti jer mislimo da treba provesti još nekakve daljnje izvješća, daljnja izvješća, odnosno daljnje istrage. I e, visoki povjerenik UN-a za ljudska prava je spreman podijeliti ta imena u skladu sa međunarodnim standardima sa drugim institucijama. Što se tiče civilnih vlasti, jako je teško e, kontrolirati to što se događa tamo. Dakle, e, znamo da su oni direktno sudjelovali u planiranju i provedbi nekih operacija, ali posebno nakon onoga što se događalo, događalo u kolovozu 2017. svojim činima i propustima su civilne vlasti ipak e, doprinjele činjenju tih kaznenih dijela i žao nam je da Aung San Suu Kyi e, nije iskoristila svoj moralni autoritet kako bi zaustavila ili osudila ono što se događa u državi Rakhine. I nadamo se da će e, ipak nešto biti učinjeno kako bi se pomoglo žrtvama koje su u očajnom stanju, ali također da se e, na neki način spriječe buduća, buduća zvjerstva. Hvala. Evo, kolegica je e, završila govoreći o budućnosti. Izvješće koje smo ovog tjedna podnijeli e, i koje će se objaviti 18.9. E, tiče se prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Odgovornost je za prošlost. Odgovornost se tiče privođenja pravde i onih koji su odgovorni za počinjenje nekih od e, najgorih e, zločina sukladno međunarodnom pravu. Kazna dijela koja smo tamo utvrdili jesu najozbiljniji. To su e, zločini protiv čovječnosti, ratni zločini i genocid u slučaju države Rakin. To su najozbiljnija kaznena dijela sukladno međunarodnom pravu. Nije moguće po odgovornosti govoriti kao nečemu što je učinkovito ili funkcionira u Mijanmaru, jer Mijanmar nema učinkovito pravo za suđe već 50 godina. Mijanmar je proveo cijeli niz internih istraga bez ikakvog učinka u zadnjih 8 godina. Jedino što je moguće, način na koji će se Mijanmar privesti odgovornosti jest kroz međunarodni sustav i zbog toga imamo međunarodni, odnosno preporučujemo osnivanje međunarodnog pravosudnog mehanizma kako bi se kazneno progonili ovi najozbiljniji zločini i kako bi se utvrdila e, krivnja ili nedužnost. Javno smo prozvali neke osobe, mnoge smo e, e, imenovali tajno, ali činjenica je da e, je potrebno kazneno goniti i istražiti i sudski goniti e, počinitelje. E, predlažemo određene korake kako bi do toga moglo doći i predlažemo kontinuirano praćenje i izvješćivanje o trenutačnom stanju i razvoju. Ovaj zadnji izvještaj tiče se, odnosno ovo zadnje što sam sad spomenuo, to je praćenje izvještavanje, tiče se sadašnjosti. Ono što smo utvrdili jest e, neviđeno i isto tako ovdje ne govorimo samo o ljudskoj katastrofi koja je završila, već je to ljudska katastrofa koja ne samo da traje, već se ne nazire kraj. I upravo tu u državi Rakin e, sukladno sadašnjim kretanjima prema Bangladešu bit će još nekih 20 tisuća Rohingija koji će otići u izbjeglištvo. Međutim, stvar opresija tu nestaje kao što nije stao ni rat u nekim drugim državama. U zadnjih šest mjeseci, dok je međunarodna pozornost usmjerena na državu Rakin, rat u Kačinu i Čanu e, još se e, e, intenzivira. Stoga je nužno podnositi izvješće, pratiti situaciju kako bi svijet saznao za ono što se događa, kako bi se izvršio pritisak na mijanmarske vlasti, ne bi li e, prekinuli e, ono što rade. Međutim, u našem izvješću govorimo i o budućnosti. Jedina konstanta koja se tiče Mijanmara je vojna dominacija u zadnjih 50 e, godina i potpuna nekažnjivost. Jako mali broj E, vojnika e, iz pješadije je e, privedeno sudu i na neki način imenovan u medijima ili drugdje. Međutim, vojska je institucija i vrhovni zapovjednici i generali prošli su potpuno nekažnjeno i prolaze potpuno nekažnjeno već pola stoljeća. Tek kad takav pristup prestane, odnosno kad se uvede odgovornost, e, Mijanmar će se moći suočiti sa krajem ovog ciklusa e, ogromnog kršenja ljudskih prava i najozbiljnijih e, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina sukladno međunarodnom pravu. Europska unija ima važnu ulogu. Pristup raseljenima u Mijanmaru je ključan. Tu je i humanitarna katastrofa kojoj su oni dalje izloženi pristup se trenutačno naziva ograničenim, međutim on zapravo gotovo da i ne postoji. Oni koji su imenovani, čija su imena prozvana i koji bi trebalo međunarodno kazneno goniti, treba odmah izložiti sankcijama. Evropska unija je već brzo odreagirala, međutim još je cijeli niz imena koji se na taj popis mogu dodati. Vrlo je važno da se mijenmarska vojska raspusti jer je ona očito nesavladiva, a istovremeno e, treba nastaviti pružati e, različite oblike pomoći mijenmarskom građanstvu. Primjerice treba raditi na civilizaciji e, mijenmarske policije. Budućnost leži ne samo u ispravljanju prošlosti, već i zaustavljanju odnosno sprječavanju ponavljanja ovakvih zločina. Evropska unija kroz svoje države članice i kroz međunarodne organizacije ima vrlo važnu ulogu. Hvala vam. Hvala vama. Hvala svim e, trima govornicima i hvala vam na ovom kratkom izvješću misije o utvrđivanju činjenica u Mjenmaru. Imat ćemo e, razminu stajališta sa e, predsjednicima država članica. Evo, poštovani kolege, imam nekoliko vas na popisu. Gospodin Banzeri, Gomez, e, Kar, Lidz, Bašija, gospodin Nart i e, gospodin Lohmiller. Nadam se da nisam nekog propustio. Jeffrey, mislim da sam vas spomenuo. Imamo još 20 pet minuta. Stoga preporučam da svaki od vas e, koji se jave za riječ e, iskoristi maksimalno minutu do dvije, pa ćete onda čuti e, odgovor. Gospodin Panzeri, imate dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, zbog svega što radite za komisiju. Htio bih vas podsjetiti da je jedna misija Europske unije posjetila Europska unija otišla u Mijanmar e, kako bi vidjela kako je tamo stanje stvari. Dakle, situacija je dosta delikatna. Radi se o demokratskoj tranziciji, međutim, e, sustavno se krše ljudska prava. Aung San Suu Kyi e, je isto tako razočarala svojim javnim istupima. ono što se dogodilo sa Rohingya e, manjinom pokazuje u kakvoj se krizi ova zemlja nalazi. Vezano za tu situaciju podnijeli smo četiri zahtjeva. S jedne strane smo spominjali izvješće Kofijanina e, i slobodan pristup humanitarne pomoći e, državi Rakin – Također, zatražili smo poštivanje onog što je dogovoreno prošle godine kako bi se omogućilo eh, omogućio povratak Rohingje. Te promjena međunarodnog prava kako bi se riješilo eh, pitanje eh, osoba bez države, državljanstva. I što smo tada napravili? Mislim da će vaš ono što ste vi do sad napravili e, pomoći da se e, do sad zadani ciljevi zaista i provedu. Hvala vam lijepa, gospodin Pariseri. Dajem riječ čelniku azijarske e, delegacije. Hvala lijepa, Ja bih isto volio govoriti na svom materinjem jeziku. Hvala na ovim izvješćima. Znamo da je stanje u Mijanmaru s obzirom na Rohingya, stvarno dramatično. I znamo da unatoč svim naporima da se smanji snaga vojske, da se nije ništa uspjelo. Do 2015. je bilo dosta velikih sankcija prema političkoj i vojnoj kremi zemlje nakon toga je došlo do pregovora i nakon izbora i svega ostalog još uvijek ima 25% svih mjesta u parlamentu koje pripadaju vojsi. A mi znamo da je Mijanmar jedna od najsiromašnijih država na svijetu zato što vojska u i dalje uzima svoj udio prihoda iz njihovih bogatih resursa kao što su recimo e, nafta, odnosno e, plin i tako dalje. I znamo da oni sebi e, zapravo obračunavaju udio u tom prihodu iz resursa prema kliničkim dolarima i uglavnom kad se to svede na to onda otprilike 99% svih prihoda ide u džep vojske, a 1% ide za narod u Mijanmaru. Vidite, kad su mi rekli da bi se trebala građanstvo i stanovništvo mobilizirati protiv takve vojske u Mijanmaru, mislim da bi to dovelo do jednog vrlo krvavog građanskog rata. Prema tome, trebalo bi vrlo rigorozno postupati, trebalo bi vojsku privesti licu pravde, trebalo bi obnoviti sankcije prema Mijanmaru i to kompletno zabranu putovanja i druge teške ekonomske sankcije i sve ostalo kako bi se tu postigla neka promjena. Mi znamo da je na prošloj konferenciji su Mijamaru bile upravo pitanje Rohinđa u, centru pažnje. I to mislimo da će i ove godine biti iste stvari. I to pogotovo zato što okolne zemlje kao što su Burma, Filipini i tako dalje, oni svi insistiraju na tome da se o Rohinđama raspravlja i da se primjene sankcije i nekako djeluje na e, Hvala. Sada Jeffrey von Orden. Uh, thank you very much. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Čestitam komisiji na ovom eh, bitnom i vjerodostojnom izvješću o tragičnoj situaciji u kojoj se Rohingije nalaze. Mnogi od nas već godinama insistiramo na demokratskim promjenama u Mijanmaru, a ovo je još jedan u nizu tragičnih događaja. Ono što konkretno mene zanima e, je sljedeće. Imamo izvješća o kršenjima ljudskih prava, o silovanju u kampu, u kampovima e, koji, e, dakle, za koje se navodi da su ih izvršili muškarci iz Rohinja i naroda. Zanima me, jeste li saznali za takvo što? Dakle, u izbjegličkim kampovima gdje silovanja vrše Rohingje. Također e, imam jedno, jedan komentar, odnosno pitanje vezao za Aung San Suu Kyi. S obzirom na njezin nejasan status i zaista se pitam kolika je njezina e, mogućnost e, kontroliranja vojske u Mjanmaru. Također govorili ste o budućnosti. Jedna nada ili jedno područje, jedino područje Eh, kroz koje možemo stvariti nekakav utjecaj je Aung San Suu Kyi. Stoga predlažem da umjesto da je podrivamo, da je podržimo, odnosno da, da prepoznamo ono eh, što, što u njoj vrijedi i da podržimo tu njezinu ulogu. Jer u suprotnom nemam drugog prijedloga, ne znam što bi se drugo moglo iskoristiti da se eh, na tu zemlju utječe. Hvala lijepa. E, Jeffrey, a sada u ime kluba Alde Javier Nart. Vezano za ovo što je rekao Jeffrey, e, ja sam zapravo e, mogu reći samo drug, suprotno, jer Aung San Suu Kyi je dobila solidarnost cijele međunarodne zajednice kada je svoju kada je prema svom narodu pristupala sasvim drugačije nego što pristupa prema Rohingjama. njezin glavni direktor e, Sauđa Taj e, imao je e, sasvim drugačije, drugačije, drugačije reakcije prema postupanjima prema Bangladešu, odnosno prema zločinima koji se prema njima poduzimaju. Što je taj gospodin rekao, odnosno što je gospođa premijerka rekla na sve to, da Međunarodni kazneni sud nema jurisdikciju. Drugim riječima, to bi rekao bilo koji odvratni diktator vezano za e, e, slične, zločine protiv čovječnosti. Činjenica je da postoji jedna razlika između e, prividne i stvarne moći kojima ima vojska. Međutim, postoji jedna moralna obveza, a e, ta obveza ovaj put leži na Europskom parlamentu da traži e, primjerice kod e, dodjele nagrade Saharov da je neprihvatljivo da Europski parlament šuti vezano za dodjelu nagrade Saharov. Odnosno, da na taj način podupire šutnju gospođe Aung San Suu Kyi koja ili šuti ili prešućuje ili na drugi način laže o e, stanju u zemlji. Dakle, ono što mi možemo stražiti od predsjedništva parlamenta da nađemo neko rješenje koje ne postoji, a to je ili da gospođo Aung San Suu Kyi e, na neki način osudimo ili da je oduzmemo nagradu koju koju smo joj dodijelili. Sve drugo bilo bi licemjerno. Barbara Lochbiller. Um, you, recommend either to refer the high-ranking military... E, vi ste preporučili ili da se visoko rangirani e, pripadnici vojske optužuje pred Međunarodnim kaznenim sudom ili pred drugim mehanizmima međunarodnim koji funkcioniraju. I sad me zanima koje to su vaše preporuke. Sad me zanima koji bi bili sljedeći koraci. A osim toga je vi ste tu predlagali neki međunarodni pravosudni instrument. Koja je tu razlika? I šta je zapravo od onog što se traži za Mijanmar? I zatim odgovornosti građana civilne vlade. Vi ste tu naveli nekoliko toga, da nisu spriječili nasilje prema Rohinđama, zatim da su oni dalje pustili da se šire dezinformacije i da su pokušavali zataškati ili uništiti dokaze. A sad, oni dokazi koji još postoje, da li su oni dovoljno utemeljeni čvrsti pa da stoje i da bi opstali u jednom e, sudskom postupku? I zatim, nije mi bilo jasno da li ste govorili o utjecaju nekih radikalnih skupina koje su djelovale i potencirale te takvo jedno užasno silovito ponašanje ili kako. Hvala lijepo. A sada gospodin Kahn. Thank you, Chair, and thank you, colleagues, for this. Hvala lijepa e, predsjedatelju i e, dragim kolegama na ovom izvješću. Utvrđivanje činjenica je ključni korak za postizanje eh, ostvarivanje pravde. Međutim, sad moramo eh, krenuti sa kaznenim progonom, ne bi li eh, počinitelji odgovarali za svoja djela. Europska unija mora povesti inicijativu za jednu revoluciju u Vijeću sigurnosti UN-a ne bi li se Mijenmar privelo Međunarodnom kaznom sudu. Imam tri kratka prava. Mislite li da će se na Vijeću sigurnosti države članice suglasiti e, da je Međunarodni kazni sud e, neovisno e, sredstvo kaznog progona? Drugo, Međunarodna zajednica nije se pozabavila na hitan način E, stoga e, moramo vidjeti e, kako je UN sudjelovao u Mijanmaru od 2011. Zanima me što možemo drugačije napraviti. Konkretno, imamo puno financiranja. Imamo teret na Bangladešu, imamo i opterećenje na Rohingya zajednici, ali i na zajednici domaćina. Stoga me zanima što mislite kako možemo pomoći Rohingya zajednici i njihovim domaćinima. Hvala vam lijepa, gospodin Bašir. Hvala vam gospodine predsjedavajući i zahvaljujem izlagateljima. Ja sam u toj zemlji bio u 8. i 9. mjesecu prošle godine kad je došlo do masovnog egzodusa. Sam sam svojim očima vidio kako se sela spaljuju i vaše izvješće s pravom se usredotočuju na to pitanje i pitanje kamo dalje. E, Hoćem li UN ovo pitanje e, postaviti na Međunarodnom kaznenom sudu? To će ako se to dogodi, tome će najvjerojatnije e, stati na put Kina. A ako se to dogodi, hoćemo li naći nekakav e, put e, kojim ćemo je zaobići putem vijeća sigurnosti? A ako to bude tako, hoće li se Mijanmar moći na neki način prisiliti na suradnju? Što čisto sumnjam. Prošle godine smo u EU pozvali na organizaciju Međunarodnog samita pri UN-u kako bismo našli način za repatriaciju e, Rohingje i kako bismo našli način da im se povrate građanska e, i ljudska prava, a i kako bi se nešto poduzelo vezano za e, zločine koji se protiv njih e, poduzimaju. Što mislite o jednom takvom međunarodnom samitu koji bi se organizirao zajedno sa UN-om i na kojem bi se o tim pitanjima razgovarao? Ljudi koji su bili u Bangladešu u nekoliko navrata mogu posvjedočiti posvjedočiti kako je to e, kako je priljev Rohingja veliko opterećenje za tu zemlju. Možemo li im kako pomoći? Možemo li im pomoći da se osamostali u smislu da krenu zarađivati za svoj život i možemo li u Mijanmaru i u Bangladešu napraviti nešto u onim područjima u koja će se ti ljudi vratiti. Hvala vam lijepa. Tri zadnja govornika su prvo gospođa Gomeš. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom izvješću koje je iznimno važno, a i Jako mi je drago da e, vas vidim e, sve troja, naročito kolegu Darusmana kojeg znam iz prethodnog života, tako reći. Ova je situacija ozbiljna je važna i za regiju i za cijeli svijet i stoga je i vaše izvješće važno. Ja sam vodila e, misiju parlamenta na izbore u Mijanmaru 2015. i ponosno mogu reći da je parlament u svojoj izjavi upozorio na situaciju Rohingje. I to sasvim jasno, ali bilo je puno pokušaja da nas se utiša. Međutim, nismo to dopustili, već smo upozoravali na tu situaciju i e, vidjeli smo e, da su zato za širenje e, stravičnog nacionalizma i ksenofobije odgovorni budistički e, budistički svećenici, ali i političari. Međutim, u svim razgovorima koje smo vodili, jer smo se sastajali i sa e, zastupnicima Rohingja, koji su već tada, u devetom mjesecu 2015. godine, govorili o tome što će se dogoditi. Što se na kraju kao što vidimo i dogodilo. Sad je pitanje što učiniti. Vijeće sigurnosti očito je blokirano od strane Kine, ali i Rusije. Zanima me. Što vi mislite, postoji neki način da se to riješi? Da se taj čvor rasplete, jer imamo 130 azijskih e, parlamentaraca koji su danas donijeli, e, podnijeli jednu izjavu kojom podupiru vaše izvješće i traže e, nadležnost e, Međunarodnog kaznenog suda. Ovo što je kolega rekao je vrlo važno, a to je da vas se e, ne može samo zbog dakle da, se ne možemo dovoditi u situaciju da samo zbog strateške važnosti neke zemlje ili sirovinske važnosti neke zemlje možemo zanemariti kršenje ljudskih prava ne bi li bilo bolje da da radimo na nekakvom e, režimu koji e, bi se formirao izvan mjerama Rajkine. Hvala vam lijepa. Sjeća Ann Hvala vam lijepa e, na ovom što radite, što je vrlo važno i što svakako podržavamo imam jedno pitanje. Što vi očekujete od Europskog parlamenta? Odnosno, što mislite da bi se moglo napraviti i što bi imalo učinka? Zatim rekli ste da je Evropska unija važan igrač. Molim vas da nam konkretno kažete što očekujete od Evropske unije, odnosno što mi možemo napraviti. Hvala vam lijepa. I na kraju Nina Gil. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ponovit ću ono što su rekli svi ostali. E, dakle, izvješće je vrlo detaljno, vrlo zabrinjavajuće. Zanima me sljedeće. E, vi ste rekli da, Europska, e, da međunarodna zajednica i UN imaju određenu ulogu. Sad vidite, odnosno smatrate da oni moraju povesti tu inicijativu za snošenjem odgovornosti. Međutim, Smatramo li da je Međunarodni kazneni sud MKZ jedan način da se ovo pitanje riješi, jer to je netko spomenuo, e, postavlja se pitanje što ćemo s tim budući da Mijenmar nije član e, Međunarodnog kaznenog suda. Možemo li to napraviti preko Bangladeša koji jest e, obuhvaćen Međunarodnim kaznenim sudom, odnosno priznaje Međunarodni kazneni sud. Mislim da moramo utvrditi nekakav E, nekakav e, plan postupanja, dakle kako od genocida koji se tamo događa e, doći do kaznenog progona. Dakle, s jedne strane imamo ljude koji su pobjegli i ljude koji su počinili te, ta kazna djela, ali zanima me konkretno koji je naš plan postupanja, što će mi kao parlament, odnosno EU, napraviti i što smatramo da europske države članice moraju napraviti u buduće. Hvala vama, kolegice Gil. Koliko vidim, više se nitko ne javlja za riječ. Mm, možda bi sada bio dobar trenutak da vas troje u narednih 15 e, mm, minuta ukupno e, pokušate odgovoriti na što više od ovih pitanja. E, tko će biti prvi? Dame ili Australija? Ili... <laughs> Možda da damo riječ damama prvo. Znači svako od vas po 4 do 5 minuta za odgovor. Hvala vam lijepa na ovim pitanjima sva su nam ta pitanja bitna i nama, ali i međunarodnoj zajednici koja u narednih nekoliko mjeseci i godina treba iznaći neko rješenje. Prvo pitanje e, koje je ovdje važno i koje ukazuje na delikatnu e, situaciju u kojoj se nalazimo je situacija između e, demokratskih snaga i ostalih. Tatmandol se, otv... se otvorio 2011. i sad se opet zatvaraju i iz naših istraživanja smo vidjeli da e, su da, da, da, da se različite točke mogu povezati. Dakle, nama je kao prvo bitno reći istinu. Mislimo da je to važno za građanstvo Mijanmara. Dakle, bez obzira na to hoće li e, oni za istinu saznati preko društvenih mreža ili na neki drugi način, mislim da je važno da ljudi u toj zemlji saznaju za istinu. Drugo pitanje je bilo vezano za kampove i za seksualno nasilje. Da, u kampovima e, postoji i seksualno zlostavljanje i nasilje u obitelji. UNFPA i neke druge nevladine organizacije poput Liječnika bez granica i ostali nastoje se nositi s ovim pitanjem. Mnogi od njih su usvojili obitelje u kampovima. Dakle, to je problem koji postoji, ali koji se donekle rješava. Zatim tu je bilo pitanje Aung San Suu Kyi. E, mi smo u našem izvješću se osvrnuli na to pitanje i važno nam je da svijet shvati tko ima najveću odgovornost i tko je u zapravo ima najveću kontrolu. kontrola. To je e, bez ikakve sumnje Tatmadao. A ona i e, civilne vlasti zapravo nemaju pristupa, e, odnosno nemaju ustavne ovlasti, niti imaju ikakav utjecaj na planiranje ili postupanje Tatmadao, odnosno nisu imali upliv u ranim fazama cijelog postupka to jest tako. Međutim, kad je sve počelo, bilo je blokiranje istraga, e, stvaranja laznih izvještaja, analiza i tako dalje. I na taj način je Aung San Suu Kyi doprinijela onom što se događa. Dakle, mi smatramo da su oružane snage glavne i odgovorne, ali e, i ona je na svoj način doprinijela. Dakle, imenovali smo glavnog krivca temeljem činjenica koje smo utvrdili i to smo jasno naveli u izvješću. Smatram da nije iskoristila svoje ovlasti i mnoge stvari druge nije napravila. Mi je možemo kritizirati na razne načine, ali ona nema isti stupanj kaznene odgovornosti ili kaznene namjere za genocid e, koji, e, za koji možemo teretiti vodstvo Tatmadua. S druge strane imamo pitanje vezano za e, budističke svećenike ja isto dolazim iz jedne zemlje u kojoj postoje vrlo jake, radikalne budističke organizacije. Dakle, postoji pitanje da li ekstremističke skupine u, u bilo kojoj zemlji jesu ekstremistične, već je pravo pitanje kako se država s tim ekstremistima nosi. U Mijanmaru je stvar u tome što im je država dopustila da rade što god žele. I zapravo im je oprostila, okrenula je glavu na govor mrže, mržnje, na poticanje na nasilje, na e, sve ono što su radili. Nije dakle reagirala na njihov ekstrem, ekstremizam. Postoji jedna stvar koja se tiče Ben Međutim, činjenica je da vlast igra na njihovoj, e, na, na, na, njihovoj težini popularnosti ne bi li ostala na vlasti. Hvala vam lijepa. Želite li još nešto reći? Hvala. Koje je sad sljedeći? Evo, dobro. Ja ću pokušati biti kratak i vrlo brz. Čitav niz e, pitanja se odnosio na pitanje pravosuđa i nekažnjivosti. Mi koristimo inače mehanizam, međunarodni mehanizam za e, odgovornost pred sudom. Jer nam je jako bitno da postoji jedna međunarodna odgovornost te vrsti. A što to znači? To je zapravo sekundarni mehanizam nakon e, Međunarodnog kaznenog suda koji je najlogičnije tijelo da se tim pozabavi. Međutim, Mjanmar nije supotpisnica kod ICC-a i imali smo već, možemo tu recimo mi već smo imali pitanje jedno pred sudom da nam daju jedno tumačenje da li bi recimo činjenica da Bangladeš su potpisnica i suosnivačica suda bila dovoljna da se onda i vojnici Mjanmara tamo e, optuže pred tim sudom. Ali kao što znamo upravo taj međunarodni skazani sud bi bilo najlogičnije rješenje. I znamo da je Vijeće sigurnosti to napravilo već poseban sud za Ruandu i Jugoslaviju bivšu pa bi mogli i po tom uzoru se nešto napraviti. Rusija i Kina nisu problem za takav međunarodni sud, pa možda bi se na taj način to moglo riješiti. Dakle, postoji mogućnost da onda se s posebnim sporazumom ustanovi jedan posebni sud za, te, e, za taj genosid i te zločine. Jer vidite, Međunarodni kazneni sud je isto tako e, osnovan na temelju ugovora. Ali ima i čitav niz drugih mogućnosti, jer onda zemlje koje su voljne, bi se mogle onda upravo zato da se privedu krivci e, licu pravde, odnosno bazovu na odgovornost, ustanoviti jedan takav specijalni sud. Recimo, oni ljudi koji bježe pred e, optužbama znaju i koji se ne znaju da će recimo tamo gdje postoji univerzalna jurisdikcija u onim zemljama koje su supotpisnice svega biti uvijek izručeni, odnosno progonjeni. Prema tome se ne mogu de facto nigdje na svijetu pojaviti. I to, prema tome, koji će mehanizam stupiti na snagu je možda sekundarna stvar. Bitno je da se nešto dogovori i krene s tim. Zatim još nešto vrlo kratko. Postoji jedna demokratska tranzicija koja se već događa, odvija u Mijanmaru, ali Mislim da smo mi pretjerivali i bili previše optimistični o tome dokle su oni došli s tim, jer de facto je istina da su tek počeli, jedva počeli s tim. I to se pokazalo prošlo ljeta upravo na Rohinđama. mislim da je Aung trenutno jedina solucija koju imamo civilno za Mijanmar. Međutim, Bamar ili Rohingya ove progonjeni ljudi koji su danas u zatvoru u Mijanmaru. Mislim da se ne trebamo zavaravati i ne treba i nikada zataškavati istinu. Mislim da treba ukazati na istinu, otvorno govoriti jer sve drugo bi zapravo bilo puno štetnije i ne bi pomoglo razvoju jednog slobodnog društva u toj zemlji. Dakle, treba otvoreno govoriti. Hvala sada gospodine Rusmanu. Hvala. Evo da odgovorim na ono što je rekla gospođa Gomez. Mi zaista jesmo postigli stanoviti napredak tamo, a pogotovo i na e, u pogledu buduće slobode vjere i da to postane jedna zemlja sa dvije vjere. Ali da vam razjasnim razloge zašto smo došli u dvodnevni posjet u Briselu. Prvenstveno zato da senzibiliziramo više javnost Europske unije na ono što radimo moji kolege, što se događa. I sensibiliziramo za javnost na sve probleme koji se tamo događaju i na prirodu tog nasilja i svega što se događa. Jer vidite, mi ovdje imamo posla sa procesima koji se odvijaju paralelno s nama, u, trenutno. Sad se to događa. U realnom vremenu. Ta je represija i sve ostalo što se zbiva u Mijanmaru. Osim toga, mislimo da trebamo zapravo informirati sve one koji sačinjavaju ove, koji zapravo sudjeluju u donošenju odluka u Briselu i želimo sa objektivnim informacijama izaći da bi se razjasnile možda i neka složenija pitanja koja nisu tako poznate. Ali sve u svemu cilj je da se nađe zajedničkim snagama put dalje, put naprijed. Evo vidite, to kako ćemo dalje na više područje, jedno pitanje ljudskih prava, drugo humanitarne situacije, a treće razvoja. Dakle, kako ćemo tu napredovati? Mislim da je ovdje prezentirana i predočena jedna vrlo mračna slika Mijanmara. No, mislimo, unatoč tome, da se ipak situacija može razriješiti. I pitanje je onda što tu može Evropska unija učiniti, Evropski parlament. Može kontinuirano vršiti pritisak, zatim e, vršiti i dalje pritisak na sva ova tri područja. Potom, može pojačati međunarodnu prisutnost i u Mijanmaru i oko Mijanmaru i o svim pitanjima za koje su važna za opstanak te države. Zatim, mi smo ovdje iznijeli imena onih koje smatramo najodgovornijim za ove nedjela zločine i genocid. Ali to je zato da bismo se makli od kolektivne odgovornosti na individualnu i da ta cijela misija za utvrđivanje činjenica i provedena u cilju da se problem razriješi, a ne da se generalizirajuće kazne čitava nacija. I sad pitanje je ko je tu sve neuspio, međunarodna zajednica ili samo Mijanmar? I mislim da je ovo trenutak da razmislimo malo složenije, jer mi moramo, ne samo sad, ali sad je Mijanmar zapravo najnoviji primjer zadnji kada moramo smisliti neke učinkovite mehanizme koje ćemo osnovati i staviti u pogon kako bi u budućnosti spriječili genocide. To je krajnji čas sada. Vidite ovdje, osim toga je vrlo važno se hitno koncentrirati na humanitarnu dimenziju. Ovaj bijeg Rohingya u Bangladeš je zapravo zatim izazvao se pozor na masivno skupljanje sredstava u svijetu. Dakle, mobilizirao je jako puno toga. I ako bi sad uspjeli održati taj angažman kojeg smo do sad postigli i dalje za Mijanmar, mislim da bi moglo doći do jedne interakcije između vlade Mjanmara i međunarodne zajednice da se taj problem riješi. To je onaj način kako mi sagledavamo mijanmarski problem. I apeliramo sada na vas da iskoristite puno snage i autoritet Europskog parlamenta kako biste e, usvojili rezoluciju do 18. rujna kada mi e, podnosimo službeno izvješće. A sada hvala vam lijepo na vašoj pozornosti i hvala što ste nas pozvali na sastanak svog odbora. on U ime svih kolega iz našeg odbora, mi vam zahvaljujemo što ste ovdje prezentirali rezultate svoje misije za utvrđivanje činjenica na terenu u Mijanmaru. Mislimo da je to bilo jako važan posao i hvala vam na sudjelovanju i odgovaranju na pitanjima na pitanja ove vrlo, vrlo zanimljive rasprave.